voorzitter collega's op vlak van gezondheid is kanker wellicht een. dragi kolege rak predstavlja veliku prijetnju za europu ovaj plan djelovanja eh, protiv raka je ambiciozan za nas ali mora se sastojati od više elemenata. Treba staviti naglasak na istraživanje, novih istraživanja, na umjetnu, umjetnu inteligenciju i tako dalje. Postoje veze između različitih e, faktora, tu je ljudski genom, ali postoje i neki drugi elementi koje treba uzeti u obzir. Mislim da trebamo se pobrinuti da pacijenti e, budu u centru liječenja to znači e, pristup osiguranju, liječenju, to podrazumijeva i raspravu s farmaceutskom industrijom. Ne, ne želimo zdravstvenu skrb e, u dvije brzine. Isto tako to znači da se trebamo boriti i za prevenciju. Svi trebaju imati pristup prevenciji. E, znamo da zdrav život i zdrave navike je teško steći, a tu su potrebne i financije. Pacijenti trebaju biti u centru pažnje. To znači da trebamo skrenuti pažnju i na djecu, na mlade, e, adolescente, mlade odrasle osobe e, koji često dobivaju ovakvu dijagnozu i to im predstavlja velik poremećaj u životu. Mladi e, trebaju imati mogućnost živjeti bez straha, bez rizika. E, stoga trebamo braniti i na jednakost, e, solidarnost, pouzdanost i odgovornost na europske vrijednosti. Hvala. Sljedeći govornik je gospođa Šaldemoza. Imate jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedavajuća. E, rak, borba protiv raka jedna od najvažnijih borbi u zdravstvu danas. U našim bolnicama širom Europe e, liječnici, medicinske sestre, roditelji, rodbina se bore za sačuvanje života i pokušavaju osigurati bolju kvalitetu života nakon liječenja. To je jako važno, ali moramo učiniti više i to i na europskoj razini E, treba nam više novca za istraživanje, treba nam puno više napraviti na području prevencije, prije svega mislim na europsku razinu gdje se možemo pobrinuti da e, je izlaganje kancerogenim tvarima što manje. Možemo zabraniti kancerogene substance i možemo učiti iz iskustva e, drugih. Sve veći broj ljudi koji prežive rat, rak i moramo se pobrinuti da E, se ljudi mogu oporaviti i možemo napraviti veliki skorak, skok naprijed. To je jako važno. Hvala. E, sljedeći govornik je gospođa Banting. Imate jednu minutu. Hvala gospođo predsjedavajuća. Tumori su tako e, opasni zato što su jako kompleksni često su slični, ali često jako različiti. Rak dojke ima različite oblike, ali svi se isto zovu. Često napadaju mlade i, 90, i u 95% slučajeva su izlječivi što je sjajno, ali i dalje neke dijagnoze raka predstavljaju automatsku osudu na smrt. Isto tako ponekad se do, do, događa E, evolucija, što znači da neki oblici bolesti mogu postati rezistentni na liječenje, ali svaki treći oblik raka se može izliječiti, što znači da moramo učiniti više. Napredak u istraživanju genoma e, pokazuje da trebamo djelovati brzo. Studije u epigenetici pokazuju da treba gledati dublje E, i za DNA i da su potrebni medicinski podaci s ključnim e, informacijama o tome koji su to vanjski okolični faktori o kojima smo danas govorili. Trebamo iskoristiti mogućnosti koje nam pružaju napreci u znanosti, e, trebamo iskoristiti umjetnu inteligenciju, velike podatke, sve nam to treba pomoći u toj borbi. Stoga pozivam Ursula van der Leyen da borba protiv raka postane apsolutni prioritet sljedeće komisije i to u znanstvenom istraživanju i u području medicine. Hvala. Thank you very much. The next speak... Hvala lijepa, sljedeći govornik, gospođa Tardino. Hvala vam rak predstavlja prvi uzrok smrti u sve sve većem broju zemalja članica. Samo u Italiji imamo više od 48 tisuća slučajeva svake godine. I unatoč velikom napretku znanosti, prevencija je još uvijek jedino učinkovito oruđe koju, koje imamo u borbi protiv raka. Ehm, čuli smo sada planove von der Leyen, a sada očekujemo rezultate. Europa mora poticati suradnju između e, centara izvrsnosti kako bi se unaprijedila dijagnostika, liječenje te omogućila multidisciplinarna suradnja. No, iznad svega treba ehm, poticati suradnju između zemalja članica, zato što još uvijek postoje prevelike razlike kad je riječ o pristupu skriningu i liječenjima. I između pojedinih zemalja, ali između regija jedne zemlje. Isto tako valja se pozabaviti i uzrocima bolesti u Siciliji, u industrijskim središtima. Znanstveni e, dokazi su čvrsti. Isto tako treba ulagati u obuku naših zdravstvenih djelatnika te u svakom urbanom centru oformiti ne samo centar za prevenciju i informiranje građana, već i za psihološku podršku pacijentima. Osim istraživanja,

Thank you very much. The next speaker for a minute Hvala. Sljedeća govornica, gospođa Osterle. Hvala gospođo predsjedavajuća. Prema zadnjim prognozama rak će ubiti 1,4 milijuna osoba u svijetu ove godine. Svi smo mi zabrinuti zbog toga. E, i zato se treba boriti protiv raka. Potreban nam je veliki europski e, plan protiv raka kako bismo e, posvetili više novca inovacijama i istraživanja njima. Na taj način ćemo postići napredak u području istraživanja i borbe protiv raka. Htjela bih spomenuti problem opskrbe lijekovima i nestašice, problem nestašice lijekova u nekim državama članicama. Pogotovo je to slučaj Eh, kad je riječ o lijekovima protiv raka i eh, to treba istražiti, i analizirati. Isto tako, svi akteri trebaju preuzeti odgovornost. Treba harmonizirati propise na europskoj razini te olakšati opskrbu eh, po državama članicama. Pristup svim europskim državama treba biti osiguran i to transparentno i lijekovi trebaju biti dostupni unutar Europske unije. Trebamo osigurati održivi ekonomski prostor Jako je važno e, osigurati investicije e, u inovacije i istraživanje u Europi. Međutim, akteri trebaju igrati tu igru u e, općem interesu. Ključni sastojci se sada proizvode izvan Europe, u Kini i Indiji, kako bi se smanjili troškovi i kako bi se, se ne bi držali striktnih pravila. Međutim, moraju dakle e, ti lijekovi proći e, zdravstvena pravila u zemlji u kojoj se prodaju. E, trebamo dati europski odgovor na ovaj veliki uzrok smrtnosti u svijetu. Hvala. Sljedeći govornik, minuta i pol, gospođo Dali, izvolite. Hvala. Ja bih želio se usredotočiti na djecu, jer doista najžalosniji e, slučajevi raka jesu oni kod djece. E, zapravo najviše djece nam umire upravo zbog raka e, kroz bolesti u Europu, a usprkos svim pozitivnim pomacima još uvijek je premalo toga učinjeno za E, preživljavanje pacijenata u slučaju rijetkih bolesti. Na taj način gubimo previše mladih života. Još uvijek živimo u Uniji zapravo gdje postoji neravnoteža između država članica kada je riječ o pristupu e, najbolje mogućoj njezi i stručnosti. To znači da imamo 20% razlike u stopama preživljavanja između različitih članica Europske unije. I zbog toga nam treba jedna sveevropska suradnja u području istraživanja i inovacija u području zdravstva. Program na razini Europske unije može potpomognuti međunarodne platforme za proučavanje dakle rijetkih bolesti koja na nacionalnoj razini e, zaista može imati daleko bolju šansu obuhvata na razini Europske unije što znači da više nećemo gubiti dječje živote. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, gospodin Kan. Hvala vam lijepa. Pitanje raka osobno me pogađa. Moja supruga umrla je prije pet godina od raka. Mislim da svatko u ovoj dvorani može iz svog okruženja ispričati slične priče i zbog toga hitnost istraživanja u području raka apsolutno tome nema premca. Pitanje Hoćemo li rak riješiti na taj način? Hoćemo li e, te programe staviti na razinu Europske unije ili ukoliko stvorimo e, okvirne uvjete u kojima rade istraživački centri i farmaceutska industrija, upravo poboljšati a imati dobre namjere e, ne mora biti uvijek najbolje. Upravo kroz olakšavanje, kroz porezne e, benefite svim onim istraživačkim zavodima i svim onima koji istražuju možemo omogućiti lakši rad. Različite životni vijek, očekivani životni vijek e, mlađih i starih članica Europske unije ne moramo nametati kroz birokratskim radom, već možemo spriječiti da ukoliko toliko mladih e, liječnika iz istočnih zemalja kreće na put prema zapadu. Dakle, imamo alternative e, spram ovih e, centralnih inicijativa i programa, koliko god oni bili dobri, ali s obzirom na hitnost istraživačkih radnji u području raka, želim upozoriti na to da time nemamo nikakvu alternativu kada je riječ o središnjem projektu, a kada je riječ o istraživanju u području medicine. Hvala lijepa. Minuta i pol, gospodin Mažuris. Hvala vam lijepa. Gospođo predsjedavajuća, kada je reč o gubitku života, postavlja se jednostavno pitanje zbog čega se dogodio gubitak života, zbog čega e, mjere na razini EU unije nisu dostatne, zbog čega je to tako? Europska unija započela je svoje aktivnosti u borbi protiv raka 1985. godine. Od tada smo utrošili milijarde u istraživanja. A kako da procijenimo same rezultate? Europska unija želi smanjiti e, za 15% do 2020. godine slučaja boljih od raka. Međutim, nažalost, to nećemo postići. Sustavnu analizu moramo učiniti kako bismo pokazali što je uzrok tome. Suzbijanje i borba protiv raka jeste važan politički prioritet e, predsjednice komisije Unzer von der Leyen. Nadam se da će i rad nove komisije početi od kritičnog sagledavanja prijašnjih nastojanja, a isto tako proučavajući e, uvjete u okolišu koje utječu na razvoj raka, te isto tako provođenje metodologije skrininga i dijagnosticiranja Nadam se da ćemo imati konkretne akcije u pogledu raka. Kad je riječ o ranom otkrivanju i prevenciji, oni su jako važni, ali isto tako trebamo naglasiti potrebe e, harmoniziranog pristupa u informatičkom sustavu obuhvaćanja baze podataka o raku. Gospođa McGinnis, minut i Hvala lijepa, gospođo predsjedavateljice. Želim započeti zahvalom prema povjerniku vaše predanost u području koje ste pokrivali svi oni koji su srđivali s vami. Znamo da ste zaista do samog kraja učinili sve da se unaprijedi ovo područje. E, žalosno je čuti izjave kolegica i kolega koji su izgubili svoje najbliže, koji su umrli od raka. Zaista jest i pravo vrijeme, jer ovaj tjedan ću govoriti u e, svom izbornom okrugu koje je e, organizira North East Cancer Education Trust, a ovo je šest godišnja e, okupljanje u okviru kojeg trebamo izraziti našu potporu obiteljima svih onih koji imaju članove obitelji koji su bolje od raka, ali ova mreža mreža je isto tako pozvana da prikuplja sredstva i da isto tako potpomoge jedinice u e, bolnicama kako bi imali pravu opremu i kako bi se mogli liječiti oboljeli od raka. Mi znamo da u mnogim državama članicama još uvijek provode se aktivnosti vezano za rak bubrega te isto tako i e, rak debelog crijeva. Znamo da je prevencija na prvom mjestu, a ljepota Europske, Europske unije je da možemo uspoređivati međusobno podatke i isto tako povećavati standarde. No, međutim, želim isto tako naglasiti kao što sam počela ovaj dan u subotu, ovaj naš e, edukativni seminar i trust koji se time bavi, Elizabeth Somersby koja je e, medicinska sestra u konkološkom odjelu u Lady of Lodz bolnici i koja željela sam upravo čestitati tim ljudima koji se brinu predano e, raku i koji idu iznad onoga što se od njih očekuje očekuju, a kako bi životi ovih oboljelih eh, bili ljepši i kako bi se skrbilo njima na maksimalno visokoj razini. Sada bih eh, želio dati riječ eh, na završni komentar nisi povjerenik gospodin Povaris kajtis Hvala gospodine predsjedavateljice, štovani zastupnici, ja sam sa velikim zanimanjem slušao u raspravu koji ste vodili, a isto tako i za sve one vrijedne e, informacije koje ste dali. Drago mi je čuti da mnogi od vas e, ste koristili upravo riječ sodarnost, ravnopravnost, e, socijalnu ravnopravnost. To su uistanu važni elementi za sve nas. A isto tako prevencija je bolja od liječenja i dosta dobro bi bilo dobro saznati da moramo učiniti više na razini Europske unije, da moramo vidjeti daleko više panevropskih zastava, a manje nacionalnih zastava u ovoj dvorani. Treba nam solidarnost, jedinstvenost u tome i razumijevanje kada je riječ o borbi protiv raka. Ja bih e, želio zahvaliti gospođu Risi i gospođu Mekines na njihovim ljubaznim riječi. Meni je bilo uistinu zadovoljstvo. Mi smo doista e, i samu uredbu o rijetkim bolestima i o uredbi o um, djece početkom 2020. godine imat će rezultati. Gospodin Gonzalez spomenuo je govorio o temama, to su upravo e, teme koje su u kraljevinu, a kada smo raspravili o dakle, direktivi o duhanskim proizvodima, gdje smo htjeli još e, jasnije regulirati e, sva pitanja vezano uz e-cigaretu. Sada vidimo rezultate toga. I jasno je da su i ti proizvodi opasni za zdravlje građana, a isto tako moramo poraditi na tome u svakodnevnoj reviziji zakonodavstva.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 E, kancerogenih e, tvari. Ovo je sve dio rješenja i drago mi je e, da možemo vidjeti u ove dakle, dopisa, misijskim dopisima koje je upućeno samim budućim povjerenicima, što znači da će buduća komisija učiniti daleko više na ovom polju. I na samom kraju čak i stranka koja se zalaže za Brexit i koja isto tako čini da razumije što je to posljedica i koje su to negativne posljedice koje će biti, dakle, upravo osjetiti sami pacijenti, a kad je riječ o ujedinjavanju svih naših nastojanja, Brexit će izazvati e, puno štete. Hvala što ipak razumijete i to pitanje. Nemojte zvoliti da vaši pacijenti ostaju u brisnom prostoru. E, komentar o raku dojke, evropska smjernica u slučaju raka dojka, a isto tako i same scheme, e, kad je riječ o tretmanu raka dojke je ujedno europska inicijativa. Ta inicijativa jest isto tako e, sadrži razne preporuke. E, genomski, epigenomski pristup, kao što je gospođa Panting istaknula, je i uistinu važna. Ja sam liječnik po struci i e, moram se samo suglasiti s vama, kao što sam rekao u svom uvodnom dijelu, radimo na milion genoma i isto tako moramo učiniti sve što je u našoj moći da to istražimo. Europa jest predana kad je reč o implementaciji, a isto tako sam cilj održavog razvoja Ujedinjenih naroda, što znači smanjenost smrtnosti e, u slučaju raka i to za jednu trećinu do 2030. godine. Kako bismo u tome uspjeli, trebaju nam preventivne mjere koje su zapravo e, bi bile na istoj razini u čitavoj Europskoj uniji koje mogu utjecati i na individue i na društvo upravo na način da se e, kroz ono što same izolirane nacionalne inicijative ne bi mogle i sama medicinska zajednica u svojoj kompleksnosti kompleksni, mora ukazati na to da sve one podatke koje imamo i stavljanje podataka na raspolaganje i referentna mreža pokazuje upravo te pozitivne rezultate stavljanja takvih podataka e, na razinu Europske unije. Mislim da je to pravi smjer i mislim da je Europa e, ona koja je pozvana da širi znanje i e, dobru praksu u svim državama članicama. Novi plan u borbi protiv raka koji je isto tako spominjala uzela van der Leyen, predsjednica daje jednu veliku i snažnu priliku, jedan veliki iskorak eh, kada je riječ o borbi i suspijanju raka a nema nikakvih dvojbi da će komisija nastojati eh, u svim aktivnostima kada je o prevenciji i u svim situacijama koje su to upravo učinili i u ovom sadašnjem sazivu komisije. Drago mi je što uistinu mogu čuti da imamo istovjetno mišljenje, a isto tako naš rad će doprinijeti i pacijentima u čitavoj Europi i članovima obitelji koji su pogođeni e, bolesti svojih najbližih. Hvala vam lijepo. Hvala gospodine povjereniče. Sada bih e, riječ e, dala završnim napomenem predsjednik vijeće gospođo ministri Tupurajnen. Izvolite. Gospođo predsjedavateljice, štovane dame i gospode, kako bih zaključila, ja bih na samom kraju želila zahvaliti na ovom zaista e, dobroj raspravi i koja je došla u pravo vrijeme. A kada je o borbi protiv e, rake, to ona je tragedija na osobnom razini. Borba koju možete izgubiti usprkos vaše snažne volje i usprkos najbolje pomoći profesionalaca u toj borbi protiv raka kao političari, kao institucije Europske unije. E, mi e, trebamo iskoristiti sve instrumente koje nam stoje na raspolaganje. Dozvolite da naglasim da finsko predsjedništvo e, je spremno e, kada je riječ o suradnji, e, buđenja svijesti, svih onih izazova koje predstavlja upravo rak za europljane. Naša inicijativa, sam koncept gospodarstva dobrobiti jest nešto što isto tako daje rezultate u borbi protiv raka. Izuzetno je važno poduprijeti istraživačke napore tog gledišta sam sporazum vezano uz e, same redka koji se posvećen raku u okviru obzora i predsjedništvu može ova samo podopreti. Hvala vam lijepa na ovo izuzetno e, važnoj raspravo, a isto tako i hvala na vašem angažmanu. Hvala vam, gospođo ministrice, i time završavamo raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Als Punkt točka dnevnog reda predstavlja stajališta vijeća o nacrtu općeg proračuna za financijsku godinu 2020. warte Moment. Još ću nakratko pričekati dok se nisu zauzeli mjesta nadležni povjerenici. Dann gebe ich das Wort. Dala bih riječ e, ime veće gospodine, mislim, Tili Kajna. Madam President. Gospodin predsjedavateljice, Štovani zastupnici, povjereniče, dame i gospodo, doista mi je čast i zadovoljstvo što mogu predstaviti stajalište vijeća o nacrtu općeg proračuna za financijsku godinu 2020. Ja bih e, želio započeti sa time da naglasim da i ovaj nacrt e, prijedloga stajališta jest podroca velikom većinom država članice nakon analiza i e, vijeće je priložilo za sljedeću godinu proračun od 167 milijardi eura kad je riječ o odobrenih sredstvima za preuzimanje sredstva, što je 0,6% odobrenih sredstva usporedbi sa proračunom iz 2019. godine. E, prema mm, mišljenju mm, Dakle, vijeća, ovo je proračun kontinuiteta, to je zadnja godina višegodišnjeg financijskog okvira 2014-2020. godina, godina kada će mnoge važni programi e, postepeno doći do svog završetka. Vijeće isto tako želi da se proračun nastavi i usredotoči se na naše zajedničke e, naglaske e, povećanja gospodarstava, povećavanja konkurentnosti, e, očuvanje isto tako sredstava za migraciju, a isto tako i zaštite naših vanjskih granice, te isto tako u suzbijanju pitanja okoliša i promjene okoliša kao takvog. U ovim turbulentnim vremenima zaista smo svjesni da imamo veliku odgovornost kao oni koji odlučimo o proračunu Europa mora se boriti mnogo mnogo fronti kako bi upravo očuvalo svoju e, konkurentnost, a i svoja postignuća u zadnjem razdoblju. Mi smo suočeni sa mnogim e, izazovima povlačenja ujedinog kraljevina definiranjem jasnih prioriteta u sljedećem programskom razdoblju, a isto tako i osiguravanjem isto tako i e, tranziciju u administrativnom smislu koji će imati izravan utjecaj i na naš rad u ove jeseni. U ovom općenitom kontekstu moramo uvijek se sjetiti da proračun nije samo brojke i iznosi. To je zaista jedan instrument koji očuva onu vrijednost i onaj smjer kretanja u kojem se Europa treba razvijati zbog toga moramo se fokusirati na dodane vrijednosti u Europi i koje će dati opipljive rezultate za naše građane. Istovremeno kao su zakonodavac e, moramo biti izuzetno opresni kako se koriste zapravo novac naših poreznih obaveza i zbog toga je vijeće postupilo isto tako sa izuzetno visokim stupnjem financijske discipline uz apsolutno e, imanje na umu koje su izazovi pred nas. Imamo dovoljno sredstava kako bismo savladali sve one rizike i izazove koje nas čekaju idućih nekoliko godina. Predsjedavateljice, dame i gospode, dozvolite da uđemo u nekoliko detalja kad je riječ o predlogu e, vijeća. Mi predlažemo e, sredstva za preuzimanje OVZ kao što je to predloženo u e, nacrtu proračuna 1,5 milijardi eura. Ovo nije rezanje i smanjenje sredstava, već smanjenje povećanja. U usporedbi sa 2019. godinom proračun će porasti za 1, milijardu eura. Kad je riječ o odobrenim sredstvima za plaćanja, nema, nije, smatramo da nije bilo potrebno izvršiti nikakve prilagodbe. Vijeće isto tako želi osnažiti programe eh, kad je riječ o konkurentnosti i napretku i rasti i radna mjesta. 2,7% e, usporedbi e, sa sredstvima za ovu godinu. E, što se tiče samih gospodarskih, socijalnih i toranih kohezije u podnazovu 1b, povećat će se za 2,23% u 2020. godine 58,5 milijardi eura. U području migracije i sigurnosti i dalje će se podupirati države članice te mjere koje su e, ustoličene u zadnjih pet godina. Dodatni resursi su predviđeni za Frontex, e, za Europsku obalnu i graničnu stražu i agenciju, a isto tako više od 30% usporedili sa ovom godinom kako bismo upravo e, stvorili stalne snage 10.000 pripadnika do 2027. godine. Ja bih isto tako želio istaknuti činjenicu da e, velik broj ključnih programa kroz sve naslove su prihvaćeni upravo na razini e, onoga što je predložila komisija to su europski e, satelitski sustav EGNOS i Galileo, e, energetski, isto tako instrument za povezanje Europe, e, instrument konkurentnost poduzeća, kosmete, isto tako i veliki infrastrukturni programi Kopernikus Inter, Erasmus+, koji znam da je jedan od programa koji svi cijenimo program LIFE e, za e, okolišne akcije, te isto tako i mehanizam civilne zaštite, te isto tako i ured Europskog javnog tužitelja. Ja također želim istaknuti i stav vijeća kada je riječ o nekim specifičnim pitanjima. Na prvom mjestu vijeće ovdje prijedlog komisije da se iskoriste članak 50.3. financijske uredbe. E, što više vijeće je isto tako e, odlučilo da se u rezerve stave u područje migracije kako bi se upravo iz ovih pričeva i kako bi e, proračunski sredstva se mogli iskoristiti u odgovoru na pitanja koje se nalaze pred nama u idućih nekoliko godina. Što se tiče administrativnih izdataka, pristup upravo vijeće ta da se određena odobrena sredstva e, daju u sažetom preloka, a isto tako i nakon analize samih opravdanih e, potreba u institucijama vijeća je smanjio ovaj naslov e, za 55 milijuna eura. Uz to, uz dakle samom objašnjenju u prilogu e, stajališta vijeća, mi smo zamolili komisiju da uzme u obzir isto tako i prihode u naslovu petom, a kad je riječ o pregovorima koji će se odvijati tijekom studenog. Zaključujem na prezidavateljice, povjereniče, dame i gospodo. Dozvolite da istaknem da današnja rasprava, po mom mišljenju, će zaista biti jedan početak e, važnih, konstruktivnih i otvorenih razmjena mišljenja koje će nam omogućiti da dobijemo jedan uravnoteženi kompromis u konačnici, a kako ne bismo odstupili od naših e, ciljeva, treba ćemo ipak postaviti prioritete i e, istaknuti našu predanost u pogledu svih elemenata. Zajednički pristup e, sa isto tako rezultatom i u okviru onog vremenskog roka koji smo si sami zadali. Hvala vam, dame gospodine. Hvala gospodine ministre. Sljedeći u ime komisije gospodin Oettinger. Štovana gospođo predsjedavateljice, štovani predsjednik vijeća, dame i gospodo, sa ovim stavom vijeća i ovim današnjim e, predstavljanjem stajališta vijeća svi ostajemo odgovorni i vijeće i komisije i Europski parlament doista želimo postići da proračun 2020 godina u teškim vremenima u kojima se nalazimo do e, sredine studenog bude usvojen i da imamo jasnoće i za programe i za projekte i svih sudionika koji moraju imati sigurnost u idućoj godini. Mi kao misiji krećemo od polazišta da i mi želimo očuvati kontinuitet moj mogući nasljednik, gospodin povjerenik Johannes Hahn, koji će prvog studenog preuzeti ovaj zadatak i koji će biti zadužen upravo za ovaj resor. Osim uobičajenih tematskih kompleksa, imamo i jedan otvoreni razvoj, a to je izlazak Ujedino kraljevra iz Europske unije, ukoliko dođe do izlaska ukoliko u listopadu i ukoliko nećemo imati nikakav sporazum prije toga, tada saista imamo jedan e, proračunski manjak koju moramo na neki način sporazumjeti i ovdje još uvijek pretpostavljamo da će Ujedine krajevine pridržavati se svih preuzetih obveza, a koji je obuhvaćen okvirom 2020. godine i u toj svojoj posljednoj godini, a koji će prihvatiti i te svoje preuzete obveze ali moramo razmišljati unaprijed ukoliko ne dođe do sporazuma, a Ujedinjena kraljevina automatizmom e, izađe iz Europske unije bez ikakvih produžetaka svih aranžmana, tada ćemo imati proračunski manjak od 11 milijardi eura neto. S obzirom da Europska unija, za razliku od svih ostalih dakle i e, tijela i država članica zapravo ima zabranu stvaranja e, dugova morat ćemo neposredno zatvoriti ovaj manjak koji bi se pojavio i za to bi komisija e, prije samog e, i same faze u studenom morala uputiti prijedlog kako to učiniti. A taj bi mogao biti da se 11 milijarde e, do, postigne smanjenjem ili se tih 11 milijarde može postići povećanim uplatama a vjerojatno će biti rješenje središnji put između smanjenja sredstava koji nam neće donijeti veliku štetu i malo većih uplata, to će biti mudar put za sigurno kojeg će trebati kročiti, a na to ćemo u slučaju potrebe e, morati progovoriti za tri tjedna. Doista vidimo e, dosta važnom činjenicom da i vijeće i parlament i komisije same prioriteti ostaju e, zajednički stabilizacija rasta, radna mjesta, pojačanje konkurentnosti, inovacija, moguće mjere kad je riječ o zaštiti okoliša na razini Europske unije, uz smanjenje emisija kao standardnom predviđaju investicije u tom polju, ali isto tako i očanje naših unutarnjih i vanjskih sigurnosnih elemenata. Kad je riječ o nekim uspješnicama u programima, tada i vijeće e, dijeli mišljenja komisiju e, plus Kopernikus, infrastrukturni projekti, i isto tako projekte za industrijski razvoj same vojne industrije. Tu vidimo da e, je i vijeće e, u svom prijedlogu stajališta vijeća o nacrtu e, doista preuzelo ono što smo predložili. Međutim, kod nekih e, smanjenja sredstava doista smo zabrinuti kad je reč e, upravo i kada ćemo o savjetovanju e, imati to na dnevnom redu da sva ona smanjenja o kojima je riječ mogu dovesti do daleko sežnih posljedica u negativnom smislu. Već mnoštvo godina govorimo o 3% BND-a za potrebe istraživanja, a još uvijek smo na razini od 2%. Obzor 2020 je samo dio E, samih investicija, ali jedan doista važan dio, jer se nalazimo u digitalno doba i moramo imati taj europski stup razvoja. Zbog toga mislimo da smanjenje za 410 milijuna eura zapravo nema opravdanje ni na koji način i mislim da i to vijeće u javnosti teško može zastupati ovako mišljenje, jer to su doista konkretni primjeri o kojima ovdje govorimo. Kad je riječ o ključnim tehnologijama, nano, mikro, laserska tehnologija, biotehnologija, 20% manje sredstava, a gdje želimo e, ići zapravo za Amerikom i Kinom i ne možemo ih pratiti ovim korakom. Pitanje je da li je to doista mudro. Kad je riječ o umjetnoj inteligenciji, kad je riječ o tehnologijama digitalizacije europskog gospodarstva, Isto tako su predviđena smanjenja sredstava ili 118 milijuna za Europski istraživački savjet. 80 projekata bi na taj način e, otpalo. Usprkos tome što imamo doista velik broj e, projekata koje već sada ne možemo sufinancirati jer imamo ograničena sredstva i u ovom trenutku. Vjerujemo da i u području istraživanja zdravstva i kada je riječ o digitalnoj transformaciji, kada je riječ o njezi i skrbi pacijenata, isto tako kada je riječ o e, razvoju umjetne inteligencije u zdravstvenom području, imamo dobrih razloga da za svaki euro bude upotrebljen na europskoj razini i da svaki euro bude osiguran zajedničkih e, inicijativa u istraživanju e, prometa, 80% smanjenje shift to rail, E, jedinstveno europsko nebo i isto tako istraživanja u području prometa puno toga bi dovelo da zapravo velik broj projekata i programa moramo zatvoriti. Osim toga, e, o tome ćemo morati progovoriti u nekoliko tjedana. Bolje da su europski projekti nego 28 fragmentiranih e, silosa, a pitanje je hoće li se moći sve financirati ako će doći do ovog smanjenja e, koje predlaže vijeće. Povezivanje, instrument za povezivanje Europe 200 milijuna eura manje sredstava, što znači da nekoliko projekata uopće možemo započeti u idućoj fiskalnoj godini. A kad je reč e, o e, Austriji, Finskoj, e, Nizozemskoj i Njemačkoj Safe Action i e Call, dakle e-poziv koji smo htjeli uspostaviti bi otpao kao program. je projekt projekt kanala, poveznice, dakle mreža francuska koja se treba povezati sa njemačkom, nizozemskom i belgijskom e, mrežom vodnih puteva. Dakle, sve to bi otpalo, a isto tako e, prebacivanje prometa, teretnog prometa na cestu Eastern Baltic Hub, poboljšanje lučkih e, pristaništa, Amina Kotka, Luka u Esmet koridoru, i potpuno je jasno da ukoliko te programe ne započnemo i ne dovršimo, onda to neće biti ušteda. E, počet ćemo godinu dana kasnije. To će biti zapravo odgađanje, odgađanje ovih smislenih investicija. Ja ću se boriti za svaki od ovih projekata na vijeću i molim da i vijeće i parlament u konačnici e, na neki način iskoriste ovu argumentaciju i kad je riječ o cefu, Riječ je o mjerama za konkurentnosti, za promet koji bi bio okolišno prihvatljiv. Mislim da sve to jest jedan smjerokaz u budućnost. Ako bismo to odgodili za godinu dana, onda to nije dobro. Isto vrijedi i za mjere u području kosmea, za mala i srednja poduzeća, ova smanjenja bi dovela do toga da u Europi mnogi start i mala poduzeća ne bi više imali e, svoje partnere u pregovorima i u korištenju sredstava. A kada je riječ o 25 milijuna eura smanjenja, e, kada je riječ o suzbijanju prekograničnog kriminala i terorizma i kriminalu u području interneta, doista ne možemo prihvatiti ovo smanjenje, a i građani se tu nalaze na istoj valnoj duljini kao i mi. Naslov četvrti, 200 milijuna eura je predloženo, 70 koje se tiču e, razvojne suradnje, 50 humanitarna pomoć. Sada već je Europa, ako ćemo biti iskreni, nije u stanju preuzeti svoje preuzete obveze prema svojim susjedima i prema ostalim dijelovima svijeta. Moramo učiniti sve da i ljudsko dostojanstvo, bilo da je riječ o Sahelu, Magrebu, subsaharskoj zoni, da se u slučaju katastrofa mora moći pomoći sa ovim smanjenjem sredstava, Europa neće moći biti partner u očuvanju ovog ljudskog dostojanstva i u području dakle, djelovanja e, u ovim katastrofalnim uvjetima Agencije trebaju doživjeti smanjenje sredstava Frontex, isto tako i centrale agencija za ljekove, ured za pitanja azila. Sve ovo znači da naša usluga postaje još lošijom, a ja želim kazati i svoje rezerve koje imam, a svakako ću ih navesti i u našem savjetovanju. Usluga s teškim vremenima i istupanjem Ujedine kraljevine trebamo učiniti doista sve što je moguće kako bi sve one rituale koje smo provodili e, ni na koji način ne uvećamo. Uz najbolju volju svih e, sudionika trebalo bi moći doći do sporazuma u roku od nekoliko dana, a zapravo prije e, kraja samog postupka mirenja. Želimo sve učiniti kao komisija da u dobrom upravljanju za ovakav jedan proračun damo jedan jasan signal i Europa mora ostati doista jedan dobar pružatelj usluge za sve naše građanke i građane. Hvala gospodine povjereniče. Sada riječ ima izvjestitelji, tri minute. Molim vas da se držite dodijeljenog vam vremena, gospođa Holmajer. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Gospodine povjereniče, želim vas pozdraviti, gospodine ministre i predsjedništvo vijeća. Štovane kolegice i kolege, ja bih na početku željela se zahvaliti svojim izvjetiteljima u Sjeni s kojima sam intenzivno osobno razgovarala, ali i oni koji će sutra sa mnom proći kroz idućih nekoliko tjedana ovaj predloženi proračun, kako bismo i mi kao parlament imali jedinstven stav i jasan stav, išli u jednom smjeru koji bi dao upravo odgovor na stajalište vijeća o nacrtu općega proračuna i dali svoje mišljenje o ovom prijedlogu. Gospodine povjereniče, želim se zahvaliti na tome što ste zapravo ne želim ponoviti ono što je povjerenik istaknuo. Ne bih sigurno mogla to bolje no što je to on učinio. Nije riječ o tradicionalnom podjeli uloga da eto mi želimo puno u parlamentu da vijeće onda e, smanjuje sredstva, već da je vijeće postavilo teme koje treba obraditi u budućnosti, ali onda u svom odgovoru u okviru dakle financijskih sredstava daje jedno potpuno suprotni odgovor. Ako želimo postaviti naglasak pitanje pitanja e, klimatskih promjena, digitalizacije, umjetne inteligencije, u pitanjima e, borbe protiv raka, suzbijanje raka i suzbijanje najtežih bolesti, ukoliko želimo staviti naglasak i akcent, onda odgovor može zapravo samo biti da ćemo E, smanjiti sredstva koja se dodeljuju. pa moramo je doživjeti neku potporu prijedlog predlog komisije. Ako pogledam da u istraživanju i razvoju u području 1a 15% e, proračunskih sredstava europskog proračuna 50% svih e, smanjenja se nalaze pod naslovom 1a. Onda tu već ne vidim praćenje ovih prioriteta koje se stavlja. Ako želimo ići tim putem da želimo ukazati e, na stvaranje radnih mjesta, e, očuvanje klime, e, konkurentnost, isto tako dati jednako vrijednu odgovor na zaštitu klimatskih promjena, onda su to u krivi odgovori. Vi ćete isto tako ovdje navesti 0,6% imate na ukupnoj razini, pa to čak nije ni stopa inflacije, to je zapravo realno gledajući negativna stopa a kad je riječ o inovaciji i razvoju, ostaje nominalno e, porast. Međutim, kada pogledam tekuće projekte, onda ne možemo započeti jedan novi projekt i svi oni koji zapravo upućuju svoje projekte izuzetno dobro pripremljene projekte i koji su analizirani i procijenjeni, koji su dobili najviše ocjene, tada zaista imamo područja gdje 93% projekata moramo odbiti jer nemamo sredstva. To su područja koja su područja poput nanotehnologije, biotehnologije, future emerging tehnologije i najrazličitija područja, stoga bih vas najusrednije zamolila dozvolite da mi kao izvjestitelji ne budemo do zadnjeg dana ne, u neizvjesnosti, već mm, dozvolite da razgovaramo o sadržajima. Kao što je i povjerenik ukazao i želimo s vama pokušati riješiti što je to više u prethodnoj fazi, ne zato što smo e, dakle, tvrdoglavi, već zato što želimo zastupati evropsku dodanu vrijednost u klimatskim promjenama, razvoj budućih tehnologija, razvoja, općenito želimo tu ostvariti više, a i prošle godine smo i to ustaknuli. Ne treba nam e, velike e, dakle, rezerve, niti nam trebaju bilo kakve razlike do gornjih granica, ali hvala komisiji koja se pridržavala svih ovih restriktivnih e, dijela. Ja želim vidjeti i jednu državu članicu koja će biti tako oprezna kad je riječ o administrativnim izdacima i koje smo mi predložili. Molim vas da nam kao vijeće date odgovore, želimo sadržajni razgovor, ne možemo pokušati u zadnji tren sve promijeniti. Moramo razgovarati već sada. Hvala. Kao izvjestiteljica, gospodin Gandijas Rubjava. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, gospodine ministre, gospodine povjereniče. Kada smo počeli s pregovorima o sadašnjem višegodišnjem okviru, još 2011. Situacija u kojoj smo se nalazili bila je potpuno drugačija od one danas. Govorili smo o borbi protiv klimatskih promjena jesmo, ali ipak to nije bilo toliko hitno koliko je hitno danas. Nismo ni znali niti da ćemo se morati suočiti sa izbjegličkom krizom te e, sa posljedicama koje su koje gospodarske krize imala na, e, na nas. Tada nije postojao ni Brexit. Tako da situacija se stvarno jako puno promijenila. No pokrenuli smo jamstva za mlade kako bismo se borili protiv nezaposlenosti mladih. 20% proračuna se ulagalo u e, borbu protiv klimatskih promjena i iako je ovaj proračun manji od onoga što je parlament želio, uvijek tražimo da se provodi u potpunosti i to tražimo i od komisije i od vijeća. Tako da ono što tražimo, ono što nas sada ostaje za 2020. jest isključivo ispuniti ono one zadatke koje smo si zadali u tom trenutku. I to možemo učiniti zato što imamo dosta e, prostora kako bi program za zapošljavanje mladih u ovom proračunu opet bio e, tu. Isto tako imamo dovoljno sredstava kako bismo povećali broj stipendija Erasmus. Mm, povjerenik Ettinger je o tome govorio isto tako da imamo projekte suradnje koji su odlični i koji samo treba još malo sredstava da bi se nastavili. Isto tako moramo financijski mm, pomagati zemljama koje i dalje prihvaćaju izbjeglice. Tako da imamo mogućnost, ali i obvezu da ispunimo barem tih 20% koje smo namijenili za borbu protiv klimatskih promjena. Zbog toga je stvarno važno da budemo ambiciozni u ovom uh, nacrtu proračuna za 2020. Između ostalog i zbog toga što, smo sada u tranzicijskom razdoblju prema novom višegodišnjem financijskom okvaru. Želimo dati više prostora socijalnoj politici, politici zaštite okoliša, digitalizaciji, i naravno ako želimo pravednu i poštenu tranziciju također moramo već sada krenuti. Evo, sad smo završili s raspravom o borbi protiv raka. Svi su tražili više sredstava iz europskog proračuna i to je ono gdje trebamo uložiti. E, nova predsjednica Europske komisije je u ovom, pred ovim parlamentom dala nekakav hodogram za sljedećih pet godina i ja smatram da proračun kojeg ćemo usvojiti za 2020. će biti odlučujuć da se vidi da li idemo u pravom smjeru ali hoćemo li imati dovoljno sredstava za sve te politike? E, o tome moramo razgovarati i u parlamentu, ali i u vijeću. Što nam vi predlažete? Predlažete nam samo još više rezova. Bez obzira na to što se situacija drastično promijenila, na kraju uvijek se samo traže rezovi. A ti rezovi idu na uštrb politika e, proturječno su vašim politikama i izjavama, a na kraju krajeva idu i protiv dobrog financijskog upravljanja zato što se neće iskoristiti sredstva koja su bile namijenjena. A komisija neće financirati politike koje je sama odredila. A isto tako ne mogu funkcionirati institucije koje brane ljudska prava poput recimo pravobranitelja, odbor regija, gospodarski socijalni odbor, sud za Evropske unije i tako dalje. I na kraju, a ako ne donesemo dobar proračun, bojim se da ćemo izgubiti priliku da Europska unija predvodi u borbi protiv klimatskih promjena, a to je ono što ovaj svijet u ovom trenutku stvarno treba. Hvala lijepa kao predsjednik eh, odbora za proračune, gospodin Van Overtveld. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, eh, povjereniče, predstavniče vijeća. U ožujku je parlament usvojio smjernice za proračun za 2020. godine. Tu je definirao prioritete i pripremljen je proračun za 2020. I stvarno se vidi da je taj proračun usmjeren prema budućnosti Europe. Dakle, inovacija, održivi razvoj, e, zaštita građana te sigurnost. Parlament je tada bio dao veliku ulogu novom proračunu. Proračun za 2020. je zapravo zadnja godina e, ovog višegodišnjeg financijskog okvira. A pregovori za, 2000, za proračun za 2020. se preklapaju sa pregovorima o novom višegodišnjem financijskom okviru. Mi smatramo da proračun za 2020. mora biti stabilan, odgovoran i usmjeren prema budućnosti. Ako bude takav, onda će olakšati i tranziciju E, prema sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. Za parlament jako je važno da se iskoristi postojeći e, instrument fleksibilnosti te sve ostale alate koje imamo na raspolaganju iz uredbe iz financijske uredbe. Odbor o proračunu je razgovarao o prijedlogu vijeća o za proračun za 2020. i iznio je nekoliko zabrinutosti, a to su spomenuli i govornici prije mene. Na primjer, vijeće tvrdi da se ovaj proračun na mm, stopi apsorpcije i provodivosti i na taj način opravdava rezove. No bojim se da ti rezovi još uvijek nisu dovoljno dobro obrazloženi. Tu prvenstveno mislim na rezove koji se odnose na projekte Kozme i Obzor 2020. Zatim, proračun za 2020. kojeg nam je predstavilo vijeće ide protiv prioriteta koje nam je predstavilo finsko predsjedništvo. Tu pone prije mislim na digitalizaciju, inovaciju, integraciju e, klime u svim sektorima, unapređenje digitalnih vještina naših mladih i tako dalje. Zapravo, gotovo ništa od toga nije sadržano u prijedlogu novog proračuna. sada, kada imamo novi parlament, uskoro ćemo imati i novu komisiju, ovo smatram da je odlična prilika kako bismo mm, ojačali suradnju između institucija za vrijeme pregovora o sljedećem proračunu, ali i o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. Mislim da je ovo odlična prilika da se tim pregovorima da jedan novi zamah. Postoji prostor da se unaprijedi kvaliteta komunikacija između e, institucija. Sve to počinje time što ćemo se e, bolje slušati međusobno i što ćemo bolje formulirati argumente. Isto tako želim reći da uopće nije produktivno ako sporazume koji su već skop, sklopljeni se ponovno otvaraju i tumače na različite načine. Institucije sve imaju jednaki cilj, nemojmo to zaboraviti, a to je da imamo kvalitetan proračun koji će odgovoriti na potrebe Europe i njezinih građana. Hvala lijepa, sada prelazimo na predstavnike klubova ja ću sada ipak paziti na vrijeme koje vam je dodijeljeno. To će biti zapravo fair prema onima koji trebaju. Tek da će gospodin Fernandeš minutu i pol. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, povjereniče, predstavnici vijeća, uvaženi kolege. Ovo je posljednji proračun za ovaj višegodišnji financijski okvir koji završava godinom 2020. Stoga je došlo vrijeme da sve pomno analiziramo te da vijeće nauči lekcije iz prošlosti te nešto poduzme po tom pitanju. Nemojte zaboraviti da je VFO e, dogovoren od strane komisije vijeća parlamenta i zemalja članica. Svi su se obvezali da će ostvariti određene ciljeve cilj o klimatskim promjenama nećemo postići. problem s izbjeglicama neće se riješiti. cilj koji je bio definiran za inovacije se također neće ostvariti. I što sad vijeće radi? Ponovno traži nove rezove. Rezove u području istraživanja, za programe koji bi trebali pomoći malim i srednjim poduzećima. Reže sve ono što je bitno za konkurentnost Europske unije reže sredstva za e, obzor 2020. i ostale istraživačke programe. I vijeće zapravo radi protiv vlastitih ciljeva i nemojmo zaboraviti niti zakonodavstvo koje smo usvojili zajedno sa e, vijećem kako bi postigli te ciljeve. Članak 15 stavak 3 govori da ono što nije potrošeno da će se moći vratiti u proračun, a vijeće to ne poštuje i ne posvećuje nikakvu pažnju u višegodišnjem financijskom okviru. Nema novaca za solidarnost, za migracije, za konkurentnost, a sve to stvarno treba puno novca i ne možemo to dopustiti. Hvala vam gospodine Fernandez, govorio u, u ime e, kluba zastupnika Europskih pučana, a sada ćemo čuti gospodina Laroturo u ime socijalista. Izvolite. Hvala. E, počeli smo s minutom šutnje zbog e, svih koji su poginuli zbog poplava u Španjolskoj. I danas e, mnogi plaću jer su mučeni životi. I osim emocija postavlja se pitanje možemo li prijeći na djelovanje. E, znamo što treba napraviti. Treba izolirati sve kuće, tvornice, treba koristiti obnovljivu energiju u javnom prijevozu i promijeniti poljoprivredu. E, puno je posla pred nama. 1100 e, milijuna eura treba naći za to. Nažalost, prijedlog proračuna predstavlja povećanje od samo 0,6% za klimu. U biti to je smanjenje od 1,3% ako e, uključimo u to i inflaciju. Barem je poruka jasna. Ne tiče nas se e, požar u Amazoniji naši djeci, naša djeca će izaći u nedjelju na ulicu, traže od nas da djelujemo za opće dobro, ali novac je tu ako ga želimo. Europska središnja banka je najavila da će stvoriti 100, 240 milijardi eura u jednoj godini. Znamo koliko kuća možemo izolirati, koliko možemo otvoriti radnih mjesta sa 240 e, milijardi eura u god, e, tijekom jedne godine. Već četiri godine 80% novca koje je stvorila Europska središnja banka je otišlo na špekulacije. Može li mi netko onda danas objasniti zašto E, sve te novce ne iskoristimo za izolaciju kuća, promjenu u poljoprivredi, investicije u obnovljivu energiju i tako dalje. Tko mi može to objasniti? Tko može toj djeci to objasniti? Zašto 240 milijardi se ne iskoristili za opće dobro? Mi se e, suočavamo sa krizom bez presedana. Trebaju nam novi odgovori, zato treba doista povećati našu ambicioznost socijalisti, demokrati odbijaju e, sve rezove, tu nema koherentnosti. Mi želimo iskoristiti sva raspoloživa sredstva da bismo djelovali jače. Znači, da bismo osnažili svoje djelovanje za zapošljavanje mladih, prihvaćanje izbjeglica i za klimu. Sve to važno, ali neće biti dovoljno. I zato, osim te 3,4 milijarde, e, socijalisti demokrati neće glasovati za ovaj proračun ako ne dobije jamstvo komisije i vijeća da se brzo postigne e, dogovor oko novih e, sredstava. Nije dovoljno reći da želimo klimatsku banku. Svi se oko toga slažu.